ok U redu, kolege, 20 do 3 trebali bismo početi. Nisam uvjerena da ova počinjenja od pol funkcionira kako treba. Ja imam, recimo, sastanke preko ručka. Ljudi žele jesti i svaki puta kad bismo trebali početi od 2.30 nema nikoga, soba je skoro prazna. Možda ćemo morati razmisliti o tome da li to funkcionira ne a kad kažemo da ćemo početi u tri nek, ljudi opet dođu u petnaest dakle ima situacija u kojima nema rješenja. Sada točka 12, to je Euromapping 2018. praćenje financiranja donatora za reproduktivno zdravlje te zdravlje majke, novorađenče i djece i planiranje obitelji. Znači u Euromapping 2018. So <laughs> E pa sad znate da se radi točki 12, nemam pojma šta se događa. ovo je zapravo vrp sa... Je li u redu? Sad je u redu, da, da. Bar nisam govorila ništa grozno što je bilo snimljeno pa se čulo po cijeloj dvorani. To je vrlo važna točka dnevnog reda jer Euromapping je e, godišnja publikacija koja prati e, doprinose donatora za ovu stvar. Mi znamo da Evropska unija je jako posvećena o planiranju obitelji. Već smo govorili o tome da stanovništvo zemlje raste i da je to problem u različitim zemljama. Euromapping je zapravo jedno oruđe kojem vidimo da li donatori e, daju ono što su obećali da će dati. Naš gost, govornik je bolji za ovu prezentaciju organizacije su DSW, se Vernon i Europski parlamentarni forum o stanovništvu i razvoju, dakle EPF. E Počet ćemo sa Cecilom Vernon koji će govoriti 7 minuta. Mislim da imate kratak video, zar ne? To je sad? Ne, to je poslije. Cecil, izvolite, imate riječ, možete. Hvala, hvala gospođo predsjednice, hvala što ste nas pozvali. Naša će biti, prezentacija će biti zajednička, kako, će biti, kako bi bila dinamičnija, ima puno podataka, tako će naša prezentacija biti živahnija i živopisnija. Hvala e, hvala predsjedateljici što nam je dala ovu priliku da predstavimo svoj odbor za razvoj. Najprije želim reći da odnosno podsjetiti zašto moramo pratiti financiranje za reproduktivno zdravlje te zdravlje majke i novorođenčadi i djece. To je vrlo ekonomična intervencija. Za svaki euro koji se potroši možemo uštediti 24 eura za druge troškove kao što je zdravstvo, vodoopskrba i tako dalje. E, dakle, to je onaj pametni dio zbog čega je potrebno potrošiti ovaj novac, ali tako tako, to je također i dobra, ispravna stvar koju treba napraviti. E, podsjetimo se da financiranje u ovom području e, e, spašava ženske živote, poboljšava zdravlje, recimo sprečava prijenos HIV-a, zatim sprečava neželjene trudnoće i također spo, e, sprečava nasilje protiv žena i to, su neki razlozi zbog čega je potrebno trošiti novac na e, reproduktivno zdravlje i zdravlje djece. Što se tiče euromappinga, to je jedno od oruđa za praćenje ove pomoći. E, imamo različite nevladine organizacije koje prate te tu pomoć za e, razvoj, ali e, po čemu se ovaj razlikuje? Ovo je nešto što do E, nadopunjuje ostala e, oruđa za praćenje i također se bavimo svakim donatorom i vidimo koliko puno i često daje doprinose. Recimo velike zemlje uvijek e, troše više u apsolutnim brojkama, ali to bi mogao biti manji postotak onoga što troše male zemlje koje imaju manje proračune. Dakle, Euromapping je to, a specifično se e, usredotočuje na e, planiranje obitelje i također prisjetit ćemo se onoga što je obećala Europska unija i međunarodna zajednica u tom pogledu. Također, e, trošenje eura i dolara u ovom području od 2016. godine je postalo jako važno jer je to predmetom e, e, visoke politizacije od kad je predsjednik Trump nametnuo nekakve restrikcije, značajne restrikcije na trošenje za reproduktivno zdravlje kao i neke druge e, restrikcije koje postoje i koje imaju utjecaj na pružanje takvih usluga u zemljama u razvoju. Dobro. sada ću nešto reći o metodologiji euromappinga prije nego što predam riječ Cecil. Ovo su podaci iz, e, od, e, sa, sa strane 30 donatora i tu vidimo što je običano i što je E, zapravo potrošeno i tu su detaljne informacije o tome što se dogodilo u četiri godine u svezi sa ovim 30, e, e, zemalja donatora. Metodologija koja se koristi temelji se na tzv. muskoka metodologiji. Muskoka je grad u Kanadi gdje su izvršena obećenja za, za poboljšanje zdravlja majke i djece. I na tom sastanku na vrhu data su obećenja, a tehnokrati su se onda dogodili o metodologiji kojom se prate ta obećanja. To je jedina dogovorena metodologija u ovom području i mi smo uzeli tu metodologiju i primjenjujemo je na podatke E, iz zemalja donatara u ovome izvešu. Euromapping je zapravo teoretska e, vježba jer nema ni jedne zemlje donatora koje koristi Moskoka metodologiju za svoju vlastitu e, vlastite donacije u Ujedinoj kraljini se stvari prate drugačije, na drugačiji način nego u Njemačkoj, Danskoj ili Francuskoj. Ali to nama dozvoljava da uspoređujemo jabuke s jabukama i naranđama, ne ono što rade druge metodologije. Sada eto dajem riječ Cecil koji će nastaviti. Prije nego što pređemo na e, detalje, željeli bismo vam pokazati e, široku jednu sliku. Vidite na ovim e, novom slajdu koje su zemlje, koje su donatori, koje i koliko doniraju tokom godine. Recimo ovo je bilo 2016. Ako sada pogledate ovaj blok, to je e, ovaj graf, zeleni, to je Evropska unija i države članice i agencije koje djeluju kao blok. Oni su prvi donatori. Kad pređemo na druge grafove, E, što se tiče reproduktivnog zdravlja, zdravlja žena i djece. Zapravo e, crveno, Sjedine države su vodeći donator sa više od 50% Dakle, Sjedinje države su vodeći donator sa 60 i više posto. Tu je velika razlika i to nam također pokazuje kako i restrikcije koje je, su upravo spomenute, koliko mogu imati utjecaja na, ovu, na ovaj sektor i koliko socijalne, e, pruženje socijalnih usluga može biti učinkovito u takvoj situaciji. A sada idemo na detalje. Sada ćemo se detaljnije pozabaviti različitim zemljama donatorima i kako se one odnose prema reproduktivnom zdravlju i zdravlju majke i djece. Ovdje imate pregled svih e, država koje sudjeluju kao donatori i možemo vidjeti koje zemlje e, daju i kakva obećanja za za različite oblike e, bavljenja ovim zdravljem. Dakle, ovo što vidimo po prvi puta u dugo vremena Norveška je postala prvom zemljom koja je političku e, obavezu preuzela da e, novac troši na reproduktivno zdravlje. Norveška je bogata, ali mala zemlja. Možemo se pitati što ovo znači. I također vidimo da imamo nekoliko boja, zeleno, žuto, crveno i vidimo da je broj e, donatora u Evropskoj uniji u rasponu od zelene do narančaste zemlje koje mogu najviše učiniti, čine najmanje, čak i u političkoj areni. A sada kako se taj novac raspodjeljuje, odnosno država, e, Sjedinjene države su prva zemlja po trošenju novca na, eh, za ove svrhe. Nakon toga je Kanada novo, dopri, novo pridošla u ovaj krug vo, vodećih zemalja, a onda vidite evropske zemlje. I opet vidite koje su to evropske zemlje koje su među najvećim potrošačima za koliko su plemeniti, a srednje veličine zemlje su najplamenite dok su najveće u žutoj kategoriji. Eto, ovo je slika za financiranje reproduktivnog zdravlja, zdravlja majke i novorečenčiti. A sada e, planiranje obitelji, slični prikaz, dakle e, donatori koji e, doniraju novac za planiranje obitelji trend je više manje isti, opet u apsolutnim brojkama Sjedine države su apsolutno najveći donator, ali po postotku drugi europski donatori su bolji. E, Nizozemska, na primjer, e, njihova je obaveza najveća i oni poštuju. U 2016. godini nekoliko je donatora podvostručilo svoju obavezu za E, financiranje planiranja obitelji, ali Francuska, Njemačka i neka druga u apsolutnim brojkama su na visokom mjestu, ali što se tiče plemenitosti, odnosno postotka koji odvajaju u svom BDP-u, to je malo. Recimo Luksemburg obavezuje se za više od 2,7% e, svoga BDP-a, a onda možete vidjeti druge vođe, Nizozemsku, Kanadu, Norvešku, one su u zelenom dijelu, nažalost, još uvijek vidimo da Njemačka, Francuska e, su u žutom dijelu, što znači da bi oni mogli napraviti više o čemu možemo razgovarati u raspravama o proračunu za sljedeće srednjoročno razdoblje. A sada pogledajmo kakva je situacija u cijeloj Europskoj uniji. Prije svega možemo vidjeti da je Europska unija preuzela obavezu e, prema svim ovim pitanjima u svojim planovima, inicijativama koje su u 2016. godine dovele do povećanja u budžetu. U plavo imate postotak, a u žuto je preproduktivno zdradnje a e, onda imate crveno je planiranje obitelji. Obećanja rastu, ali e, što se tiče planiranja obitelji, tu imamo stagnantnu brojku ili čak pad. za Luksemburg recimo koji je šampion u ovom području i način na koji Evropska unija podupira ove programe, odnosno ove aktivnosti kroz različite programe koje, mogu biti multilateralni ili podrška proračunu i koji put je to teško pratiti. Vrlo je teško pratiti financiranje. Prema tome to se ugrađujemo kad e, se govori o ovoj metodologiji praćenju. A sada ćemo završiti sa ovim slajdom što se tiče zaključaka, ono što vidimo je da evropski donatori e, zapravo na neki način uspijevaju popuniti procijep između e, potreba i odnosno potražnje i onoga što se daje, ali je to još uvijek u vodstvu e, Sjedinjene države. Restrikcije e, postoje, ali postoje također i e, procijep u e, prikupljenju podataka. Kad god predstavljamo neke podatke, oni su već zastarili jer moramo samo raditi na onome što je prikupljeno. To su dvije stvari. I još jedan trend koji vidimo je to da je došlo do velikog napretka u u malim i srednjim e, evropskim državama koje sve više financiraju planiranje e, obitelji i reproduktivno zdravlje. Neke od tih država za koje to uopće nije moglo se očekivati, recimo Luksemburg, Irska, e, od Norveške i Danske se to očekuje, ali Luksemburgu i Irske ne. E, Evropska unija je veliki donator, ali mogla bi biti i već, iako čujem da postoje e, šanse da se time to riješi i jutro smo već čuli dobru vijest e, za financijske implikacije koje se tiču ovoga područja. Eto, sa tim bih smo završili. Cecil jedan kratki video koji će vam pokazati o čemu se radi. Evo kako sada priprepamo video, ako vas zanima kako, e, su stvari, kako stvari funkcioniraju u vašoj zemlji, ja imam za to brošuru koju pa možete. Evo, ponavljam se. Imamo iste, istu pojavu e, da vrpca se javlja u isto vrijeme.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 hajde da pogledamo video od početka. Tehničari će riješiti ovaj problem koji smo imali tehnički. Thanks, thanks, Kago. Uganda has a population approximately 42 million thanks, people thanks, with a growth rate of 3.2% and there is limited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 Kao da živimo sa konstantnom jekom u zemlji jeke. Maybe we have to skip the... Možda ćemo morati preskočiti. Uganda has a population approximately 42 million people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 Sorry to, I Htjela sam samo objasniti, ovo je četvero mladih sa kojima radimo u Africi i oni zapravo e, pozdravljaju i zastupaju ove usluge. Svi će oni biti ovdje za dva tjedna, nisu mogli danas, ali za dva tjedna će vam predstaviti realnost kojom su okruženi u pristupanju tim uslugama. Kad kažete da dolaze ovamo, kažete, mislite Brisel? Da, e, organiziramo jedan događaj 27. E, rujna kad ćemo govoriti o ovim pitanjama i kad ćemo govoriti o tome kako možemo angažirati sve više mladi. Oni će imati sastanak sa e, parlamentarcima, a Dakle, i pokušat ćemo angažirati i povezati ih sa evropskim mladima. Oni će o tome govoriti. Hoćete događaj biti u parlamentu? Da, da, to je među, među skupina za pitanja mladih. Eto, čuli ste. Prvo, želim nešto pitati o ovim podacima. Govorili ste o učinku globalnih, globalnog rasipa, i robih podatke su iz 2016. Koje su, a Trump je od, eh, od onda stupio na dužnost. Koje su brojke za Ameriku? Jer ste zaključili da Amerika još uvijek predvodi, ali da li je to i sada? Jer ovo su brojke iz 2016. Kad bismo imali trenutne brojke, bili e, Sjedinjene države i dalje bile u vodstvu ili, ili bi se to promijenile? Kad govorite o predvodnicima, govorite o brojkama od prije njegovog e, stupanja na dužnost predsjednika. Da, ovo odražava e, stopu po kojoj se prikupljaju podatak, podaci. 2018. koristimo podatke iz 2017. E, a koji se odnose na brojke iz 2016. Dakle, to je zaostajanje. E, ono što znamo o Sjedinim državama i učinkova Trumpove administracije, mi znamo da 30 milijuna dolara je povučeno iz ovih fondova i izgubilo se financiranje za Međunarodnu federaciju roditeljstva, takim, zatim za mnoge druge nevladine udruge, a to ne možemo još reći koliko jer podaci nisu još agregirani. Osim toga, nove restrikcije Trumpove administracije su šire po nego druge slične restrikcije republikanskih administracija. Restrikcije pod predsjednikom Bushom juniorom su se ticale razvojnu pomoć e, Sjedinjenim državama za, planiranje obitelji. Tu se radi o različitim omotnicima i te su se restrikcije odnosile samo za planiranje obitelji. Pod novim restrikcijama imate cijeli USAID i imate E, e, omotnicu globalnog zdravlja u kojoj također postoji mm, planiranje obitelji, 6 milijuna dolara je obiteljsko planiranje, a globalno zdravlje više od 8 milijardi. Prema tome, ove restrikcije se odnose na 8 milijardi globalnog zdravlja. Kako će se to odraziti, odnosno kako će se to primjenjivati u budućnosti, ne znamo. Vrlo je nejasno u ovom trenutku, vrlo je nejasno nama ovdje, a jednako je to nejasno i ljudima u Washingtonu, u Trumpovoj administraciji kako da to zapravo naprave, kako da to rasporede. Čujemo te informacije iz druge ruke kako vrijeme teče da je ova organizacija u ovoj zemlji izgubila financiranje, onda neka druga organizacija nije dobila ugovore sa temelju eh, USA, da Dakle, tu se raspoređuje pomalo to, eh, eh, ta restrikcija implementacija pomalo se odvija i još uvijek se ne vidi kako će e, se to odraziti na sveukupno financiranje. Hvala lijepa. Mislim da je iznimno važno da se prezentira e, euromapiranje čitavom odboru i smotrišta Europske unije imamo dobre vijesti. Dakle, novi ulaz e, Luksemburg i Irska e, su ova područja politike e, postavili kao prioritet. Ovdje je i Europska komisija s nama, njezini predstavnici, pa bismo od njih mogli čuti kako oni vide obveze u ovom segmentu i isplate. I Mislim da je došlo do velike ispolitiziranosti ovog e, područja, a pitanje je je li e, to i prešlo na države primateljice. Vidimo da su neke, da neke države više oklijevaju e, raditi na reproduktivnom zdravlju i zdravlju novorođenča, dite, rodilja i to bi moglo e, to bi mogla biti posljedica tog proširenog globalnog pravila. E, I što se tiče naglaska na mladež, e, uvijek jesu li države koje su najpotrebitije uvijek one koje su spremne angažirati i mlade ljude u zagovaranju ovoga. Evo Norbert, izvoli. Hvala lijepo. Evo malo ćemo uštediti, odnosno zapravo počuvati kod njemačkog kolega jer želim govoriti na njemačkom jeziku. Hvala vam na prikazu vaših podataka. Još jednom vezano uz eh, smanjenje doprinosa ostane SAD. Da li već možete procijeniti koliko će ovo smanjenje E, zapravo utjecati na e, veća izdvajanja iz Europske unije? To bi bilo moje prvo pitanje. A drugo, ove podatke koje vi iznosite su izuzetno značajni i važni kad je riječ o e, razgovorima na nacionalnoj razini. Ako pogledamo na nacionalnoj razini, recimo o, sa našim kolegama u stranci i kada pogledamo kako je E, na neki način reakcija e, članica pokrajina kad je reč o humanitarnoj pomoći. To je dobro pogledati kako se stvari odvijaju u Luksemburgu i Irskoj. Još bi me zanimalo da li možete procijeniti kakva e, je reakcija u zemljama u koje idu donacije. Ja se prisjećam one, recimo neke poluslužbene pozicije iz Ugande kada je rečeno eto mi uzimamo sredstva za obiteljsko planiranje vrlo nerado, međutim želimo i dalje rasti, želimo da naše stanovništvo e, bude sa brojčano jednako u jedinoj kraljevini. E, da li vidite da se i tu malo stvari mijenjaju kad je riječ o zemljama primateljicama. Možda nam možete navesti primjere kako ovi usluge koje su u korist korisnika kada eto možda da vidimo kako bi to izgledalo kako su ove službe koje su primjerene mladima zapravo ustrojene i kako one funkcioniraju. Hvala lijepa. Da, još gospođa Zaborska. Hvala, Linda. Za, prezentaciju. Ja mam e, Hvala lijepa na prezentaciji. Ja imam pitanje za naše paneliste i stručnjake. Često spominjemo činjenicu da je došlo do većih e, smanjenja e, i to e, od strane e, Sjedinjenih država naših partnera. Međutim, oni su i dalje vodeći donator u tom području, ali vjerojatno sredstva o kojima govorimo se ne odnose samo na reproduktivno zdravlje, već i na zdravlje rodilja, skrbo djeci, novorođenčad, trudnice i tako dalje. Prema mojim informacijama koje su mi na raspolaganju, Sjedinjene države su uskratile financiranje pobačaja. S izuzetkom situacija kad su trudnice ugrožene, E, ili recimo je trudnoća rezultat incesta. Neke nevladine organizacije, na primjer US Parenthood, Mary Stoops organizacija, upućuju na činjenicu da pružaju i druge oblike zdravstvene skrbi i ne e, ograničavaju svoje usluge isključivo na e, pobačaje. E, te ove organizacije su još uvijek zainteresirane za e, sredstva, odnosno nastoje dobiti sredstva od administracije Sjedinjenih država. Pitanje je zašto inzistiraju na pružanju usluga koje e, se odnose isključivo na pobačaj i zašto ne šire raspon usluga jer u tom slučaju ne bi imali ograničenja e, sa financiranjem kao što e, zapravo je naznačeno da će biti slučaj sa Sjedinjenim državama. Hvala vam. Hvala vam na pitanjima. Prvo, što se tiče politiziranosti, e, ono što vidimo je da je pitanje krajnje politizirano u Sjedinim državama i neke organizacije riskiraju da izgube financiranje e, i e, naravno ima E, određene e, mnog oklijevanja e, u tom pogledu, ali tu su naravno prisutne implikacije vanjske politike Sjedinjenih država. I države primateljice i njihova stajališta o reproduktivnom zdravlju, zatim i o planiranju obitelji i tako dalje E, I tu je sad pitanje e, podrške administracije tim pitanjima. Što se Europe tiče, nismo ni mi bez grijeha u tom pitanju i tu je određena nestabilnost, e, pogotovo kod i nepostojanost tradicionalnih donatora. U državama primateljicama vidimo E, sve u podršku e, i reproduktivnom zdravlju i planiranju obitelji. I vidimo recimo u e, Africi, Južno Sahare, preko 30 država je zatražilo pomoć za planiranje obitelji. To je novost. Na drugoj razini gospođa Zaborska pitala je o E, implikacijama e, restrikcija e, u financiranju. Mislim da tu imamo krivo poimanje restrikcija Sjedinjenih država. Moramo imati na umu da su Sjedinjene države imale od, 90, od 1973. zabranu, implicitnu zabranu E, aktom kongresa e, za e, financiranje pobačaja. A što se tiče neameričkih organizacija angažiranih u različitim uslugama, a za koje ne plaćaju Sjedinjene države nego drugi donatori, ako rade nešto što je povezano s pobačajem, ne samo vršenje pobačaja, nego nešto poput savjetovanja, upućivanja i tako dalje. Iako ne pružaju e, uslugu pobačaja, to se smatra povezanim s pobačajem, te to financiraju drugi donatori jer ne mogu financirati Sjedinjene države. Što znači, e, apsolutno nema mogućnosti da Sjedinjene države tak, takvo nešto e, financiraju i već je tako četrdesetak godina. Drugi donatori, drugi izvori e, su izvori financiranja svega povezanog s pobačajem. Bez obzira na legalnost u pojedinim državama, a u većem broju e, država u razvoju Pobačaj jest legalan pod određenim uvjetima. U većini subsaharskih država pobačaj je moguć, e, osobito ako treba spasiti majku. No, e, moramo vrlo jasno reći u, u kojim slučajevima može doći do gubitka financiranja Dakle, čak i ako se obavlja bilo kakva aktivnost koja je povezana uz e, pobačaj. Mi ne pružamo usluge, nego e, savjetovanje da bi mladi ljudi mogli donijeti informiranu odluku. I e, govorimo o sigurnim e, pobačajima i upravo zato smo e, imali problem e, i s ovim restrikcijama. Osim toga, ukoliko se radi recimo prevencija HIV-a i u tom segmentu treba izbjegavati pobačaje koji nisu izvedeni na siguran način i upravo zato dolazi do više nesigurnosti i pitanje je kako se to sve može e, odvijati, koji puta postoje preuzete obveze, postoje proračunske linije, recimo u Keniji imamo proračunsku liniju e, za planiranje obitelji. Ali imamo na primjer i e, nestašice osnovnih e, roba široke potrošnje i dosta je toga što bi se moglo poboljšati, a ne e, samo zato što je došlo do e, nekih e, restrikcija, no a u većem broju tih država imamo određene populacijske dinamike i problem je s pristupom prijateljski nastrojenim službama i uslugama a koje su povjerljive, dakle da mlada osoba može dobiti informaciju o seksualnosti, da e, ode e, kod liječnika, odnosno medicinske sestre, ali da ta osoba nije, na primjer, u prijateljskom odnosu s njezinim e, roditeljima, pa da im to može reći. To su razni standardi koje trebamo. Trebamo takve takva mjesta koja su prijateljski naklona mladim ljudima, a koja će biti svjesna standarda i provoditi ih e, te pružati e, odgovarajuće informacije o skrbi na kvalitetan način. Upravo zato, ako postoji proračunska linija ali postoje i e, određeni problemi, treba će neke stvari mijenjati. O tome možemo e, i više informacija pribaviti recimo za Rujan. Imali smo i pitanje gospodina Noizera e, o kompenzacijama evropskih... europskih donatora koji bi mogli nadoknaditi ovo što su sad uskratile Sjedinjene države. Više je evropskih država se udružilo e, u jednu inicijativu e, te su pružile nove resurse da bi se umanjio gubitak e, iz ostalih sredstava koja nisu uplatile Sjedinjene države. To ide od veljače, odnosno ožujka 2000 2017. E, preko 200 milijuna eura. E, Švedska, Belgija, Nizozemska, e, Francuska, Ujedinjena kraljevina donekle i Luksemburg. Dakle, imamo reakciju međunarodne zajednice, te mislim da je toliko toga zapravo se pokazalo sada da ove restrikcije e, Sjedinjenih država više zapravo nisu tako e, snažan e, donator, a Evropska unija smatra da je to dobro ulaganje i ispravna stvar. Ako Europska komisija želi riječ, može se javiti. Kevin McCarthy Diči Defko, izvolite. Izvolite. Hvala lijepa. Predsjedateljice, dobar dan svima i hvala što ste nam omogućili da komentiramo. Cijenimo godišnje napore DSVA i zapravo je e, to i za nas jedno testiranje naše predanosti ciljevima reproduktivnog zdravlja. Komisija i dalje želi biti predvodnica e, u tome da e, te vrste zdravlja budu na raspolaganju stanovništvu i akcijski plan za ravnopravnost spolova i drugi dokumenti sadrže takve e, odredbe. E, a naravno mi imamo razdoblje od 2018. do 2020. koje upravo teče i očekujemo za reproduktivno zdravlje e, dosta sredstava preko 12 milijuna više je stiglo od parlamenta prošle godine te zapravo e, očekujemo još veću financijsku podršku od parlamenta bude li moguće. Ako pogledamo na koji način e, možemo ojačati e, rad na ovim ciljevima, o čemu se sad raspravlja, možemo sa zadovoljstvom reći da podaci o isplatama 2017. godine pokazuju E, slična isplate e, ove godine. Dakle, potrebe za iduću e, godinu su preko 40 milijuna i koji put je teško ne samo pasti u zamku, nego imamo i činjenice koje ovo ilustriraju i, da, i to možemo pogledati i u širem kontekstu, te će e, tako, vjerujem, to biti i jasnije i razvidnije za države članice. Hvala vam lijepa, ovo je pitanje vrlo, e, vrlo važno za e, opće zdravlje i zahvaljujem kolegama koji su nam se danas pridružili da bi o tome govorili. Okay. Yeah, we're move on to na točku 13. Biće lakše ako se približite i da vidimo s kim razgovaramo. Evo izvolite, zauzmite mjesto. Okay, colleagues, we're going to move on to item 13. Prelazimo na točku 13. A riječ je o suradnji s Iranom u okviru DC e instrumenta za razvojnu suradnju. I gospodin Amilat će također biti nazočan za sljedeću točku. Razvojna suradnja Azija Bliski istok počinjemo. Dakle, s Iranom. Zbog čega je to tako? Zbog toga što e, u procenama komisija se složila da je potrebna posebna mjera Europske unije koja iznosi 18 milijuna eura. E, ova sredstva vezano uz e, ovaj posebni vid suradnje namijenjen je za gospodarsku suradnju 8 milijuna za okolišna pitanje, degradacija tla i 2 milijuna eura povezana je sa e, zdravstvenim poteškoćama HIV, AIDS kao teme. Sve je to išlo jako brzo, neke će se kolege sjetiti da je prošle godine u Ožuku kada smo imali strateški raspravu sa povjerenikom Mimicom, kada je gospodin Mimica kazao da treba učiniti e, neku vrstu suradnje i programa ustoličiti sa Iranom, a ne samo što postoji ta suradnja s Iranom, znamo strateška pitanja, znamo politička pitanja, isto tako i stav SAD-a i sporazum s Iranom. No pitanje je da li e, razvojna suradnja i korištenje sredstva i korištenje ta sredstva za suradnju jest ili nije dobrodošla. Što se tiče komisije 19. srpnja e, u našem tajništvu odbora e, Dakle, mi smo posebnu mjeru koja će se i koja je planirana da se e, do kraja srpnja provede i vrlo brzo je postigna suglasnost e, Mislim da to nije u skladu e, sa duhom suradnje koje imamo sa Europskom komisijom, te isto tako da nismo uspjeli e, analizirati sve skupa 19. srpnja. Bila sam u SAD-u na političkom forumu na viskoj razini, bio je to zeleni tjedan parlamenta i komisija je svjesna ovih okolnosti da je izuzetno teško procijeniti i analizirati kada nemamo zasjedanje parlamenta u onom službenom dijelu. I stoga nam gospodin Amilat može objasniti zbog čega je takvo vrijeme odabrano kada eto i države članice i meni je rečeno su dobre obavijeste da će se komunicirati 11. srpnja ova posebna mjera i rečeno im je da će dobiti dokument i dobili su dakle tek 19. srpnja E, dokument sa posebnom mjerom koja je ubrzanim postupkom provedena. Ako želimo posebne mjere, idemo to učiniti u jesen, dakle bit će onda je vremena za parlamenta rasprave o tome i možemo čak vidjeti zasluge toga zbog čega je upravo odabrano ovo vrijeme. SAD je imao ovu odluku koja nije iznenadila i zbog čega odjednom se moraju stvari odvijeti kroz ljetni raspost. A zbog čega je odabran instrument za razvojnu pomoć djeci i kao glavni instrument 8 e, milijuna za e, trgovinu imamo iz tege trgovina, e, isto tako degradacija tla, zagađivanje okuša i 2 milijuna za zdravstvena pitanja. Znamo da je Iran zemlja sa E, dakle, dobrim gospodarskim statusom, a isto tako imamo politiku diferencijacije. Znamo da Iran nije imao pristup razvojnim fondovima i komisija mogla koristiti druge partnerske instrumente koje je mogla koristiti. Zaista velik broj je pitanja, prvenstveno zbog čega je odabran upravo ovaj fond, što se događalo i možda nam možete objasniti. A i onda bih dala riječ Šesel Kenige koje predsjeda našoj analitičkoj radne skupine u pravom području koja je bila uključena u sve. Gospodinu Piero mi dajem riječi, dozvolit će mu da on objasni, a ćemo reći a onda se sjedili ćeš ti dobiti riječ kako bi objasnila one potiškoće koje si ti imale, te isto tako kada si primjerno posjet e, nastavnika Majha. Hvala gospođo predsjednice, hvala što ste nam omogućili da pojasnimo I isto tako da damo odgovore na pitanje koje ste nam postavili u pisanom obliku i pismu koje smo primili od vas i mislim da ste već i dobili odgovor koji je uputio povjerenik Mimica je dio ovog odgovora zapravo ponavlja ono što upravo i ono objašnjenje koje smo dali tijekom strateškog dijaloga na visokoj razini i koje smo imali u kontekstu MTR-a, te isto tako analize na sredini razdoblja i isto tako i prijedlog koji smo dali u to vrijeme da se stvori bilateralna mm, dakle, alokacija sredstava. Dozvolite da podsjetim da postoji snažna politička platforma za sve ono što mi e, činimo s Iranom, ništa to ne pada s neba, nije to nikakvo iznadženje, niti to radi komisija e, unutar vlastitih ovlasti. Sve je to kontekst e, institucionalnog ili dionika država članica iz Europske unije koji su uključeni u sve razine. Uz 17. svibnja 20 osam država članica Europske unije bili su obavešteni i dali su svoju privolu za pomoći. To je bio zaista veliki trenutak i velika odluka. I oni su odobrili mjere da se tim mjerama ne samo da se zaštite gospodarski operatori, već da se nastavi sa gospodarskim angažmanom u sektorskom segmentu s Iranom, prije svega e, pomoći e, države iz e, pojedinih zemalja. To samo po sebi je e, dovelo do jedne potrebe da se upravo akcijama pristupi, dio je deklaracija, a drugo da isto tako damo konkretne rezultate u okolnostima koje u tim situacijama je potrebno da se uistinu brzo postupi i da se brzo djeluje. Što znači brzo usvajanje samih mjera je odgovor na e, zapravo e, odgovor EU-a i preuzetih obaveza prema Iranu i to pod e, sporazumom o nuklearnom razvojnom programu, te isto tako deklaracije koje su učinjene vezano isto tako i povezivanje sa gospodarskim planovima u zemlju. Sve to skupa je dovelo da Europska unija barem na razini država članica, a isto tako institucije koje se bave izvršnim segmentima, da zapravo pokrenu e, zapravo do pokretanja jednog snažnijeg i bržeg odgovora. A koji su povezani sa svim obećanjima i preuzetim obvezama. Mislim da to sve skupa moramo sagledati kao jedan značajan signal koji je došao upravo u vrijeme. A žao nam je što se to dogodilo upravo u spomenutom periodu. Vi ste svakako naravno potvrdili da nismo mi bili ti koji smo mogli apsolutno utjecati na vremenski slijed. Sve to skupa nema veze sa, dakle, na bilo koji način zaobilaziti pravo parlamenta na analitički pristup, svakako e, respektiramo pravo parlamenta, međutim u ovom slučaju, e, da obavijesti upućeni državnom članicama tjedan dana ranije i dokumenti koji su poslani istovremeno i članicama i parlamentu, te smo imali jednu e, formalnu raspravu, a vezano uz DC i instrument za razvojnu suradnju gdje je spomenut DC kao instrument. Dakle, nikakve privilegirane informacije upućene državama članicama, a isto tako izvješća koja su išla, e, neke države članice koje su bile nazočne i neke druge pak e, nisu. Stoga, zaista sagledavamo ovaj analitički e, pristup, a pa isto tako smatramo da je izuzetno važna uloga i razgovarati s vama o svem onome što činimo, te vas uvjeravam da u ovom primjeru, a i u svim drugima, apsolutno se želimo izvesti svim fazama implementacije u slučaju kao što je iranski slučaj gdje ne dobijemo previše detalje, to je zaista i za nas velik izazov. Ova posebna mjera usvojena je e, usvojena ubrzanim postupkom, a to je mm, isto tako usvojena u končnosti 23. kolovoza. U običajnim okolnostima mi bismo bili u mogućnosti e, zapravo e, zaobići parlament kao takav, međutim hitnost Eh, u samom slijedu da se pošalje ova jasna politička poruka, eh, dovoljno nas je ipak do toga da ubrzamo sam proces. Ono što smo vam poslali je opise same akcije u cijelosti opisane sa sažetkom, dakle kompletan sadržaj točno je da je bilo eh, malih grešaka s obzirom na po pokrivanje, e, zakonsko pokrivanje teksta, uključujući i e, odluku, to je nešto što je zakasno i u, želim se zapravo ispričati zbog e, ovog zakašnjenja. Odgovor se nalazi u samoj srži stvari i u samim okolnostima. Dozvolite da podsjetim vrlo kratko da ova posebna mjera jest usredotočena na područja suradnje koja su izuzetno važna i koja nisu važna samo za iransku stranu, već i nama i čitavoj regiji na koncu konca. Situacija s okolišem e, u Iranu je izuzetno složena. Iran je imalo najgoru sušu u zadnjih 50 godina i nevjerojatno zagađenje e, dakle zraka e, izuzetno jake pustinske oluje koji jako utječu i na poljoprivredu, a i na stanovnike, te isto tako utječu i na migracijske tokove. Što se tiče zlopotrebe droge, kao tako ne govorimo o opskrbi e, nezakonitim sredstvima i drogama, govorimo dakle o e, korištenju droga, najgora situacija možda u okvirima svjetskim, zaista smatra da 90% svih droga tranzitom prelaze preko istočne rute kroz Iran, izuzetno visok postotak stanovnika Irana su konzumenti droga i to je pak usko povezano sa prenosom HIV-a s čovjeka na čovjeka. Možda jedan od eh, najtežih eh, segmenata jeste gospodarska situacija koja eh, se nadvila nad samom državom Iran. Dakle, samo valuta izgubila je gotovo 50% na vrijednosti, ljudi su izgubili e, svoje životne ušteđevine, a isto tako je država e, će e, pasti u jednu tešku gospodarsku krizu sa svim financijskim sankcijama koje će to imati u konačnici za posljedicu. Dok e, govorimo o ovim temama, sve su to teme koje smo imali u rezoluciji parlamenta iz listopada 2016. godine. Ako pogledamo pak tu rezoluciju i ne želim sada citirati pojedine segmente ili cijelu rezoluciju, ali sve ono što smo predložili, što činimo sa ovom posebnom mjerom, upravo su područja od prioritetne potrebe e, koje smo E, isto tako i vidjeli da je Europski parlament prepoznao da postoje ove potrebe, da zaista se uključe e, u dakle, sve segmente djelovanja. Želim isto tako istaknuti da nismo htjeli na bilo koji način oštetiti e, segmente koje, koje sam spomenuo sam E, država isto tako još uvijek ima smrtnu kaznu u slučaju e, krijumčarenja droga. Međutim, ukoliko e, imamo ovako zakonodavstvo sa prijetnju smrću, dakle to moramo uzeti svakako u obzir kod svakog djelovanja. Mislim da je jako važno naglasiti da osim ovih mjera aktivno podupiremo i e, sva pitanja vezano uz e, premještanje e, stanovništva 3 milijuna Afganistanaca koji se nalaze u Iranu. Ogromne su potrebe upravo za ove migrante i mi smo podupirali kroz duži niz i kroz duže vrijeme pokušali smo da Iran odigra upravo ulogu u razvoju Dakle, što se tiče samog instrumenta, instrument za partnerstvo je koristiti se u koriste, dakle, u svrhu, dakle, samog instrumenta za potrebe Europske unije, stoga to ne bi bio prikladan instrument e, za ovaj sveokupni e, paket koji sam predstavio, već samo dio paketa, to je ujedno i instrument e, koji koji nema toliko sredstava na raspolaganje koliko ima DCI. Zbog toga nam je bilo potrebno sagledati upravo ulogu instrumenta za razvojnu suradnju, jer upravo neke od mjera ili većina njih ima strukturnu implikaciju a isto tako kada je reč o upravljanju i gospodaranju voda, zagađivanju Kaspijskog jezera, e, sve ovo su e, pod upravom Irana i to je svakako nešto što je u svestranom interesu i zbog toga i kriteriji koji su postavljeni i koji DCI e, dakle stavlja kao kriterije mislimo da su ispunjeni i mislim da smo da li isto tako je dovoljno jasne razloge zbog čega smo tako postupili. Hvala vam lijepa. I mean, not sure I've had all my questions answered. Nisam sigurna sam dobila odgovore na sva svoja pitanja. Odbor se sastao 11. srpnja i oni su dobili obavijest da će dobiti dokumente u sljedećih nekoliko tjedana. I mi smo se sreli taj dan na svakom odboru koju smo imali smo dali komisiji riječ na početku sastanka da nam kažu bilo kojoj novoj inicijativi ili bilo čemu što žele reći parlament ništa od toga nije rečeno. Ja sam bila sa povjerenikom komicom u Njurku. Nitko mi to nije spomenuo. I tek kad sam se vratila i kad sam e, provjerila, odnosno ponovno provjerila i vidjela sam da ukidanje sankcija Sjedinjenih država 6. voza je zapravo odlučeno u svibnju. Zašto smo onda u srpnju dobili hitne mjere od komisije? Znam da ste to 11. srpnja na brzinu napravili, ali i parlament je trebao to znati. Mi smo se sreli sa povjerenikom. Rekli smo da imamo svoje rezerve a sada ću dati riječ Cecil Kenge koja se zapravo tim, s time morala suočiti kad, kad je pokušavala biti e, predsjednikom te, te skupine za mali. Cecil, izvoli, imaš riječ. Hvala, Linda. Ja mislim da je puno pitanja već dobilo odgovore, a ja ću pokušati se vratiti unatrag i kronološki pojasniti što se dogoditi i također e, odgovoriti na neka pitanja. Na neka pitanja smo već čuli odgovore. 19. srpnja naše tajništvo dobilo dva dokumenta od komisije je e, Radilo se o 18 milijuna eura u tri dijela, kao što je Linda objasnila, OS milijuna za tehničku pomoć, za trgovinske tokove i za podršku malim i srednjim poduzećima da bi se poboljšao e, vrijednostni lanac. Zatim drugo, 8 milijuna za borbu protiv zagađenja vode i zraka 2 milijuna eura za određena pitanja zdravstva u e, narkomana i oboljelih od Komisija je poslala 18. srpnja dokumente e, državama članicama kako bi dobro njihovu reakciju do 31. srpnja a i e, parlament je o tome izvijestila na kraju Tirkiznog tjedna, krajem srpnja na početku, na, odnosno pred kraj e, e, radne sezone, vidjeli smo da e, parlament nije dobio svoje demokratsko prava nadzora. Ja mislim da bi bilo nemoguće, odnosno ja nisam bila ovdje jer je to bio Tirkizni tjedan, bila sam na misiji, bilo je nemoguće objediniti prave radne skupine tokom ljetne pauze i zato je moja radna skupina u toj poziciji da koordinira stvari i koristili smo pismenu proceduru. Poslali smo pismo povjerniku Mimici 30. srpnja i rekli smo mu da ovo nije idealno u smislu transparentnosti i demokratske kontrole, ali obzirom na posebne mjere željeli smo izraziti mišljenje o ovome i poslati ga državama članicama. Odbor je svjestan političkog i diplomatskog konteksta u kom se odvija naročito u, u, svjetlu sastanka na, na vrhu 17. svibnja kad su evropske vođe govorili o tom nuklearnom sporazumu i obaveza koje iz toga proizlaze. Također smo svjesni da bi reakcija država članica bila bolje 6. E, kolovoza e, i nadalje obzirom da su ponovno nametnute sankcije Sjedinjenih država. Naš odbor nije uspio ostvariti svoja prava nadzora na tim specijalnim mjerama koje su nametnute. I željeli bismo istoći da bi bilo bolje da je ostvarena bolja suradnja po ovim specijalnim mjerama i mi smo trebali dobiti šansu da se time pobliže pozabavimo kao parlament, obzirom da je parlament već i prije imao nešto za reći po tom pitanju kad se radilo o strateškom dijalogu u srednjoročnoj reviziji e CD programa, a to je bilo sredina mužaka, mi smo poslali pismo odboru i gospodinu Mimici i izrazili svoje e, rezerve u svezi sa 50 milijuna novaca koje se šalje Iranu. Željeli smo i pritom osnažiti našu suradnju i zato je vrlo važno politički da se uvedu posebne mjere, ali mi nismo imali programske dokumente o Iranu. I tek smo druga kolovoza se mogli obratiti eh, ko eh, povjereniku Mimici, a on nam je rekao da su se stvari događale tek eh, nešto prije 30. srpnja nakon srednjoročne revizije programa 20. srpnja 15 milijuna, odnosno paket od 15 milijuna eura za Iran je e, upućen, odnosno stavljen na raspolaganje za 2018. i 2019. Euh, je terminerai par ici, d'autant plus qu'il y a déjà des points. Dakle, postoje stvari koje sam spomenula u svom govoru, a koje je spomenuo gospodin Amalat. Imamo i pitanja koja se tiču procedure, ali ono što je meni važno ovdje je da radna skupina i parlamentarci nisu imali priliku i mm, e, provesti u, u, dijelo svoje pravo na demokratski nadzor i parlament je mogao surađivati mm, po pitanju ove posebne mjere, ali nije jer su se bili na praznicima. Mi na tome radimo putem pismene procedure. Hvala. Hvala se silna detaljima, tako da kolege razumiju kronologiju. Troje kolega se je javilo za riječ. E, Čorgoc, Hedeletar i gospodin Šefhauser, želi li se još netko javiti za riječ? Ne. Izvoli Čalak, imaš riječ. Hvala gospođo predsjedateljice. Hvala našim izvjestitelju na izvjestitelju na pregledu e, vremenskog rasporeda ja sada prvi put čujem zapravo što se događalo u svezi sa Iranom i sredoročnom e, revizijom u tom trenutku, odnosno prije toga sam postavio pitanje komisiju i e, pitao da li je ovo u skladu sa principom diferencijacije. Ja mislim da su oni tada rekli da predsjednik komisije naime je rekao da ja zapravo ponavljam te riječi, odnosno kako sam ih ja shvatio skupa sa nekim drugim ljudima, da je načelo diferencijacije nešto od čega se pomalo odustalo. Ja, mene to ne brine, jer ako e, razvojna politika Europske unije polazi sa stanovišta smanjenja nejednakosti u svim zemljama, naročito u zemljama srednjih prihoda, onda vam treba politika koja se udaljava od e, načela diferencijacije koje je načelo te države isključivalo. No, to je dobro. Drugo, e, kako ja to vidim, Europska unija želi Neke rezultate iz problematičkih, e, problematičnih e, država jer je Europska unija prekinula svoje veze sa nekim zemljama zbog nepoštivanja e, dogovora. Ja sam toga svjestan, ali moramo mm, držati korak sa tim političkim izborima koji se mogu različito tumačiti. ne treba ostaviti neke od naših politika e, da o njima drugi odlučuju. Dakle, moramo biti oprezni u budućnosti u svezi s time kam politika ide. A sada nekoliko tehničkih pitanja. Mm, sažao bih sljedeće. Ovo je programski pristup, a ne e, proračunski pristup, odnosno ovaj projektni pristup. Drugo što želim reći je da u državama poput Irana. gdje želimo zadržati otvoren e, dijalog kako se stvari ne bi pogoršale i dovele do većih problema, a što bi imalo vrlo veliki negativan učinak. E, komisija vidi politiku na određeni način i možda bi se trebalo pozabaviti pitanjem načela i kako ono utječe na tu državu. E, da li želimo ohrabrivati trenutne vlade ili vidjeti tko je zapravo, tko vlada zemljem. A a kada e, se pozabavimo sljedećim budućim instrumentom financiranja i dijalogom, to je nešto o čemu moramo govoriti. Načelo koje će nam e, e, omogućiti da vidimo kako su, kakve su naše politike. Hvala. Šajla. Heidi Hatel ima riječ. Hvala predsjedateljice i ja se slažem sa svim što je do sada rečeno o problematičnim aspektima toga što nije bilo nadzora. S velikim zanimanjem e, čujem da mi sada podržavamo države u srednje visokih e, primanja, odnosno Zanima me hoće li to imati posljedice na druge reage svijeta, jer mi se čini da bismo i dalje trebali E, zapravo se suzdržati od ovakvih aktivnosti u ime e, suradnje u razvoju jer u nekim zemljama na svim razinama je došlo do kriza. Mi čitamo vijesti iz Irana, e, svi mi čitamo vijesti, ali to bi mogao postati presedan, ne, nezgodan presedan u politici razvoja Europske unije. Također ste govorili o drogama, odnosno o smrtnoj kasni koja za Europsku uniju jednostavno nije nešto što je postoji kao mogućnost. Ali usuđujem se spomenuti da ova zemlja ima vrlo ozbiljna kršenja ljudskih prava, recimo u njihovim e, zatvorima. Znam da pitanje narkotika je vezano uz širenje e, virusa HIV-a, što se je također primjenjimo i na zatvore. Možemo li se ne nekako pozabaviti pitanjem ovih ovog užasno ponižavajućeg tretmana, čak i mučenja u iranskim zatvorima Parlament je e, izrazio svoju zabrinutost e, za e, sudbinu naseljen Sutu koja je dobila Saharovljevu narodu i bori se za prava žena, a tako bori se za prava žena koje ne žele nositi veo preko lica. Ako želite sveobuhvatni pristup, Možemo li se na ikakav način pozabaviti i ovim pitanjima? Hvala gospodin hazur hvala gospođo predsjedateljice. Ja bih e, govorio protiv hipokrizije. kada administracija primjenjuje američke zakone i gdje je da dobila komisija? odjednom. Obzirom na to što je napravila Trumpova administracija, komisija traži 18 milijardi eura. Zar se ne bojite da ćete izgledati glupo? Hoće li to biti dobro za Iran koji gubi 30 do 40% svojih izvoza? To će biti dobro za Rusa i Kaneze, a, a, a gdje ćemo mi biti tada kada su oni od nas tražili od Europe da ih podrži. Francuska je tražila podršku. Nije nas bilo i sada se budimo i borimo, bunimo se protiv Trumpove administracije. Pitanje je gdje ste bili kada je trebalo braniti autonomiju protiv Sjedinjenih država i njihove tehnologije. Mm, sada tražite da 18 milijardi eura. Morate biti ozbiljni, a niste ozbiljni. Morate imati neovisnu politiku. Nikad nismo imali neovisnu politiku. A jedan puta se budu svi bude, zato što se radi o Trumpovoj administraciji. Ja se s tim ne slažem, ali ne razumijem logiku. Bio sam u Iranu u e odboru i kad sam se usudio postaviti to pitanje, odnosno kad sam e, predložio da mm, se moramo maknuti od dolara, rekli su mi da sam smiješan i neozbiljan, moramo, a moramo se maknuti od dolara, inače ne možemo biti neovisni. Moramo biti ozbiljni, a ne samo se šaliti sa 18 milijuna dolara. Trebamo postati neovisni i onda ćemo nas moći uzeti za ozbiljno. Za sad imamo samo konsenzus protiv Trumpa eh, i govorimo da je smiješan, ali on prati ali on eh, zapravo slijedi svoje interese. Ovo je jako strastvena rasprava i podsjećam kolege da smo svi mi javni službenici i da radimo ono što nam kažu političari, bez obzira jesmo su li to povjernici ili države članice. Samo vas na to posjećam. E, možda bismo trebali razgovarati s nekim drugim ljudima koji su donijeli odluke na vrlo visokoj razini. E, gospodin amel imali ste brojna pitanja. E, ponekad su pitanja Odnosno treba imati vjeru u dijalog sa parlamentom. Imamo ove dijaloge kako bismo mogli imati rasprave i ponekad se čini kao da možda nije namjera možda e, se čeka do trenutka kad se parlament više ne može angažirati. Možda možete uvjeriti ljude ove prostorije, jer ako ne možete uvjeriti ljude ovdje ove prostorije, kako ćete uvjeriti e, javnost e, da se to ne radi namjerom? a e, uvjerite da ste radili dobro, objasnite nam zašto ne koristite partnerski fond, zašto ne koristite fondove koje su dogovoreni o ugovoru o smanjenju siromaštva, a da je DCI fond e, zaštićen kao fond za e, smanjenje siromaštva jer možete to, e, te novce potrošiti na mnoge stvari, ali mi ne želimo da se e, ti fondovi potroše i da ne bude novaca preostalo za namjeru za koju je taj fond osnovan. U prošlosti smo bili fleksibilni, ali možda želite odgovoriti na neka od specifičnih pitanja. E, znam da ćete ostati i za sljedeću točku kad ćemo govoriti o širem kontekstu, a tu će se postaviti ovo pitanje. Hvala što ste došli. Evo, odgovorite na ova pitanja do sada. Hvala što ste upravo rekli da mnoga od ovih pitanja ne spadaju pod moju nadležnost, niti sam za njih plaćen i ja nemam nikakvu ambiciju da sve uvjerim u nešto. Moja ambicija je da samo objasnim što radi Europska komisija Mislim da smo ovu raspravu već vodili. E, čini mi se da smo imali jako puno, zapravo jednu seriju rasprava tokom sredoročne revizije, ali sredoročna revizija je obahvatila svu nas u pomoć regiju po regiju i onda ste razgovarali sa e, povjernikom e, Mimicom i tako je to završilo. Dakle, ne mislim da bismo trebali smatrati, naročito ove godine, jer je ova godina bila zaista godina gdje smo mogli napraviti inventuru naših razgovora, rasprava koje su bile važne i tako dalje. Ja mislim da to treba spomenuti, da je vrijedno spomenuti. A o čemu se ovdje radi? Ovdje se radi o tome da parlament se čini, odnosno je na E, se ponaša, odnosno se komisija loše ponaša prema parlamentu u lošoj vjeri, kao što Linda kaže. Linda nije tako. Mi se ne bojimo vašeg nadzora jer kad se govori o srži, o substanci, kao što sam pokazao, mogu ići i u detalje ovih rezolucije Europske parlamente. Sve što smo napravili apsolutno u skladu sa onim što bi Europski parlament trebao e, saznati. Ne novac iz dci Ja ne govorim o raspravi koja u bilo kojem slučaju ćemo e, imati o novom e, sredoročnom proračunu gdje postoje neke druge ideje. Ja se nisam o tome nisam govorio u svojoj prezentaciji. Mi smo spremni i ako pogledamo situaciju kakva je sada, DCI još uvijek postoji, još uvijek ga imamo i nema razloga zašto bih morao e, bilo što projicirati, mogu odgovoriti na bilo koje pitanje koje o tom imate, ali ne, ne moram se istrčavati. No što se tiče pitanja koja su nam postavljena, postoji diferencijacija, to je jedno od načela na temelju kojih je uredba o DCI uspostavljena, ali diferencijacija je uključila i mogućnost derogacije. U mnogim slučajima je to i napravljeno. Imamo različite kriterije u uredbi koja opravdava mogućnost e, iznimke i odstupanja. Ja bih na primjer, želio citirati situaciju Iraka. Irak je također navodno E, zemlja e, srednjih prihoda, rekonstrukcije nakon rata i mislim da je dobro da se uključimo sa dosta velikim sredstvima iz DCI fonda. Imamo jako puno primjeraka koji e, od komisije traže da naprave takve iznimke bez obzira gdje je to u Africi ili drugdje. Dakle, ne mislim da diferencijacija isključuje a priori pravni sustav koji e, je uspostavljen, a to je da postoje iznimke od ovih e, općih načela, a da ih treba tumačiti restriktivno i komisija mora opravdati E, zašto im treba dobiti pristup tom, tim fondovima e, to, i to se treba napraviti u parlamentu. Dakle, nema promjene u politici, to je, je uvijek bio slučaj i razumno je to činiti na ovakav način. Što se tiče onoga što ste rekli o razlici između angažmana i sankcija, odnosno angažmana i kritičnih e, politika, i odluka, to je nešto o čemu ćemo sigurno razgovarati na sljedećem sastanku jer smo sa time suočeni u mnogim državama svijeta, recimo Kambođa, Myanmar e, i u mnogim drugim državama kao Tadžikistan recimo i drugim državama gdje ponekad e, se moramo baviti zemljama u kojima poštovanje ljudskih prava nije dobro, e, vladavina prava ne postoji u dovoljnoj mjeri, nejednakost i tako dalje mi ne možemo mm, zapravo biti moralne vertikale. Moramo se angažirati i tamo gdje e, su potrebiti, a potrebiti su ljudi tih država u kojima je situacija takva kakva je. Izbor koji imamo između e, surađivati s vladama ili oporbama, odnosno preds E, predvodnicima promjene i reforme, mi pokušavamo to svagdje nekako, nekako napraviti jer ne dolazi do razvoja ako nema angažmana sa, barem na tehničkoj razini, sa ministarstvima. Mi se bavimo održivošću naših napora i reformiranju, dubokim reformama u tim državama, a to se može samo ako se razgovara sa vlastima. Naravno, istovremeno pokušavamo razgovarati sa cijelim civilnim društvom, pokušavamo također ohrabriti vlade da se više koristi civilnim društvom jer E, vi ste spomenuli podršku proračunu, a to, se ne, to ne dolazi recimo u obzir u Iranu, ali tamo gdje to činimo imamo i komplementarne mjere, e, potičemo vlade da, koris, da koriste civilne organizacije kako bi pratile kako se ta sredstva trošive u društvu i to je nešto vrlo zdravo i korisno za te e, države da bi izgradile i e, odgovornost za e, javno postupanje na strani njihovih administracija. Mislim da sam odgovorio na ovo pitanje o državi koja ima gornja, odnosno viša primanja i sasvim očito u ovom slučaju kao i sa recimo hivom e, izvan zatvora e, što se tiče hiva u zatvorima i moramo razgovarati s vlastima ima puno mogućnosti sada za dijalog s Iranom e, ja sam se susreo s mnogima E, imamo memorandum o razumijevanju o tehničkoj pomoći. E, s nekima sam razgovarao formalno, s nekim dužnostnicima neformalno, ali e, sam razgovarao i s predstavnicima iranske vlade, pogotovo o pitanjima zaštite okoliša. A što se tiče HIV-a u zatvorima, sigurno je da nećemo diskriminirati e, zatvorenike, ali nećemo se baviti niti sigurnosnim e, aspektima, niti pitanjima nelegalne droge, odnosno e, uopće droge u državi. Ne znam zapravo kakvo mi je pitanje e, gospodin Schaffhauser postavio. Ali želim reći da je Europska komisija iznimno zabrinuta za to što se događa u velikim europskim tvrtkama. Izlazim sad iz svojeg e, mandata, ali bavio sam se E, trgovinskim pitanjima, ali mogu reći da je glavno pitanje e, pristupa financijama, sredstvima i financijskom tijeku između Irana i e, drugih država i eksteritorijalnoj primjeni američkih sankcija Dakle, postoje dobri i veliki planovi za ulaganja u Iranu, uključujući i tvrtki poput Totala, recimo, što sigurno znate, ali sad se postavlja pitanje o ostvarivosti toga, jer su te tvrtke e, na meti ne samo radi svojih e, odnosa s Iranom, nego e, zapravo imaju problema i drugdje u svijetu upravo radi toga. Mislim da je e, legalnost e, upitana i nije dovoljno reći da se neće poštivati sankcije u Europi, to je pitanje drugih e, država u svijetu. Opet kažem ovo nadilazi i prelazi granica onoga čime se trenutno bavim e, i zapravo je posao mojih e, kolega koji se bave trgovinskim pitanjima, međutim želio sam i to spomenuti. Najljepša hvala na objašnjenjima. Razgovarat ćemo s povjerenikom i o nadzoru i o drugim e, pitanjima da bi ovaj proces krenuo kako treba. Mi pregovaramo sad o novom e, programu i traži se veća fleksibilnost. Znamo da je to teško budući da treba donijeti odluke ali e, naravno uvijek se mora posvetiti dužna pozornost nadzoru trošenja javnih sredstava. Hvala vam lijepo. I sad e, dolazimo do sljedeće točke. Opet se radi o teškim pitanjima. 14. točka. Azija, Srednji istok, e, suradnja i u, pogledu ljudskih prava Mijanmar, Filipini i Laos. Strateški dijalog održan je s povjerenikom Mimicom u Ožujkom i naš je odbor izrazio zabrinutost u pogledu ljudskih prava eh, na Filipinima, u Mijanmaru, Laosu i Kambođi. I općenito se postavilo pitanje s obzirom na iznimno zabrinjavajuću situaciju kako bi komisija trebala zauzeti čvršće stajalište i pozorno procijeniti hoće li i dalje pružati pomoć koja e, je ugovorena po financijskim instrumentima. Vidimo u vijestima i sjedanje e, odbora za ljudska prava e, Ujedinjenih naroda zbog e, strašnog kršenja ljudskih prava naroda Rohingya. I možda biste nam mogli reći kako sad stojimo u pogledu suradnje sa navedenim državama. I na koji način će izvješće Ujedinih naroda o stanju ljudskih prava e, utjecati na komisiju. Hvala predsjedateljice. Nisam znao da ću biti ovdje za predsjedateljskim stolom, pa sam bilješke ostavio na mjestu na kojem sam sjedio. Možemo pričekati? Ne. Nisam nikakvu izjavu pripremio, ništa bitno. Evo stižu bilješke. Ja sam ostavila danas eh, bilješku. To je možda radi odmora. Možemo početi od Mijanmara. Situacija ljudskih prava tamo je na naj eh, goroj mogućoj razini u tom dijelu svijeta. To je pitanje što je komisija utvrdila i što je utvrdila UN-ova skupina, istražiteljska skupina za utvrđivanje činjenica. Ja sam ih danas susreo, bili su u mom uredu prije podne i dalo bi se tu još razgovarati. I doista eh, je poticajno bilo vidjeti da se radi o ljudima koji doista razumiju dinamiku dugoročnog razvoja i da su eh, svoj eh, rad na misiji stavili upravo u taj kontekst. Govorili smo o ulozi mjenmarske vojske i o činjenici da civilna vlada je civilna vlada u Mijanmaru pod potpunom kontrolom oružanih snaga koje rade što žele, kako želi, kad to žele. I Han San eh, i civilna vlada ne kontroliraju ono što se događa. Eh, ono što je utvrđeno može se samo u jednu riječ eh, pretočiti, a to je genocid. Genocid na najgori mogući način, dakle najgore kazneno djelo koje postoji, dokumentirano je i Ono što sama, sam Mijanmar e, nameće jest e, i odnosno ograničio, ograničio bilo je e, kretanje ove misije. 800 intervjua je obavljeno, ali najgore kazneno djelo koje je počinjeno i utvrđeno je genocid u koji je uključeno šest državnih ureda, uključujući i e, zapovjednika Oružanih snaga Mijanmara. I e, dakle još šest funkcija zapravo i Nalaz će e, biti e, u UN-u predočen u listopadu. Dakle, to je takvo stanje stvari. Jako smo dobro razgovarali o tome što je gospodin Gorenc, e, član parlamenta, rekao. Treba li uopće nastaviti odnose s ovom vladom, objasniti što radimo u Mijanmaru na području obrazovanja, zatim ruralnog razvoja, prehrane i jednako tako i možda na nekim težim područjima, jer pitao sam što vide recimo i kako vide naše djelovanje na pitanjima civilne politike koristeći tehnike koje bi recimo spriječile pucanje u masu okupljenih ljudi ili postupanje na možda neki civiliziraniji način. E, poticajni su prvi rezultati, smatramo to međutim dosta rizičnim i bilo kakav incident mogao bi ovu našu podršku um, ugroziti. Osim navedenog rekli su da se zalažu za ovakav angažman, a njihov uh, je savjet da se uloga vojske i oružanih snaga u gospodarstvu također treba razmotriti uz e, vojna poduzeća, uz e, druge aktivnosti. To je više od oružanih snaga, to je jedan gospodarski div, jedna snažna zajednica koja svoje članove štiti i brani i oni smatraju da bi i to trebalo ciljati u budućnosti. No, e, u Mijenmaru, a ne vjerujem da imamo vremena za najsitnije detalje, a podržavamo mirovni proces te e, manjine i etničke skupine. Radimo to na općoj razini, ali jednako tako i na, razini, na političkoj razini. Pokušavamo to postići pruženjem e, pomoći različitim e, manjinama. Dakle, djelujemo i e, kroz e, socijalne skupine e, vrlo je osjetljiva nediskriminacija i jednak pristup vrlo je e, važno da djeca recimo u svim dijelovima države imaju normalni pristup obrazovanju. Bio sam u Mijenmaru pred ne baš tako puno vremena i e, otkrio da je dio obrazovnog sustava također pod kontrolom oružanih snaga. Imamo i tamo ministarstvo e, za e, granična pitanja i otkrili smo da oružane snage kontroliraju jedno sveučilište i više visokih ili viših škola pa i strukovnih škola, osnovnih škola i tako dalje. E, pisao sam, pitao sam Hanson Suči kad sam se s njom susreo o tome, ona je rekla da ne razumije zašto bi uopće njena država trebala ministra za granična pitanja. Dakle, očito je da ona nije zadovoljna s ulogom e, oružanih snaga i time što one rade u državi. Evo, to zapravo radimo u toj državi, trudimo se na e, zapravo e, razvijanju komunikacije s državnim strukturama i koristimo sve prilike poput sastanka E, dakle sve prilike da bismo utjecali na vrlo loše stanje ljudskih e, prava i e, pokušali dati priliku onim zagovarateljima promjena pa i civilnim ministrima koji rade na politikama kao što je politika obrazovanja e da se ne bi izgubilo e, puno generacija e, građana. E, to je jedna od najsiromašnijih država koja se dezintegrirala u određenoj mjeri i Kina kao i bilo gdje drugdje u jugoistočnoj Aziji vrlo je snažno prisutna tu ima odnose e, sa svim segmentima i svim e, institucijama države, uključujući i oružane snage. I dosta je Kineza u Mijanmaru u različitim dijelovima zemlje. Naravno, može se dogoditi da dođe li do porasta pritiska, a osobito u e, pogledu oružanih snaga da je to faktor s kojim treba računati. Evo, imamo pitanja u vezi Mijanmara. Pa izvolite. Ja bih želio postaviti e, načelno pitanje koje e, se odnosi na ovu raspravu. Mislim da se radi o e, važnom pitanju ako recimo e, u kontekstu sporazuma recimo s jednom AKP državom a koja se ne pridržava poštivanja ljudskih prava kao što je slučaj recimo s Nigerom možemo li mi suspendirati sa svoje strane e, ovaj sporazum prestati upućivati humanitarnu pomoć da je recimo Mijanmar AKP država, mogli biste raditi ono što sad poduzimate po članku 95. Jer ako suspendirate suradnju, onda, pogotovo kao eh, rezultat eh, genocida koji su utvrdili Ujedinjeni narodi i druga nadležna tijela. Dakle, to bi trebalo poduzeti. U protivnom smo u problemu. Objašnjenje je dosta dugačko. E, imamo članak 96. tdf a koji također je dogovoren e, u sporazumu iz Kotonua to je dug postupak po kojem se e, o tome trebaju suglasiti države članice Europske unije e, i e, suspenzija pomoći, to potpuna suspenzija vrlo je ozbiljna odluka. Ne samo zato što bi ona mogla posramiti, postidjeti E, državu i vladu, nego zato što će naškoditi narodu, stanovništvu. I to smo zabilježili e, više puta u Africi, puno puta. I kad smo imali jako dobre e, razloge za takvu odluku, to je vrlo komplicirano. A i kad se vratimo, jer dođe vrijeme, za povratak i nastavak suradnje, tad su teškoće još veće. Razvoj je dugoročni posao i sama zamisao da e, sredstva koja se namjenjuju za razvoj, bez obzira koliko to bilo, i je li to proporcionalno proračunu države, to je vrlo snažna poluga i najsnažniji instrument koji, razvija, koji potiče razvoj je trgovina i jačanje gospodarstva. Ovo su složena pitanja i u primjeru Mijanmara nitko ne zna kakav će ishod biti, ali ako institucije i države članice Europske unije odluče da ćemo obustaviti pomoć Mijanmaru, do toga će i doći. Komisija će to zaustaviti, nije potreban nikakav članak, to je jednostavno pitanje političke odluke i reći ću konačno u pogledu e, posljedica gospodarskih sankcija na Mijanmar koje imamo već e, niz godina da um, umjesto e, recimo da se može zamrzavati sredstva pojedincima, sprječavati njihovo putovanje tako da ne mogu, nemaju mogućnost kretanja. Amerikanci to već rade. Oni zamrzavaju e, sredstva e, nekih ljudi u Sjedinim državama. Mi e, razmatramo i šire sankcije trenutno, od čega bi jedna bila i zaustavljanje bilo kakve suradnje, tako je sad i u Kambođi. To znači da bi se tako nešto dogodilo po prvi put ikada, ali bi sigurno imalo ogroman uh, utjecaj na samu uh, zemlju. Otkad, uh, dakle, tu je razina tekstilna industrija, vrlo snažna, koja um, zapošljava ogroman broj e, žena, tisuće žena i sprečavamo ulaz njihovim proizvodima, tekstilnim proizvodima na europsko e, tržište. Ako to provedemo, e, masa će ljudi ostati bez sredstava za život i u siromaštvu i a oni koji e, pređu granicu postaju praktički robovi e, u e, Tajlandu radeći na preradi ribljih proizvoda. Tri su milijuna neregistriranih migranata u Tajlandu danas koji nemaju nikakvih dokumenata. Većina njih su iz Mijanmara. Dakle, kad donosimo ovakvu jednu e, odluku o sankcijama, trebamo biti svjesni širih implikacija te toga tko će u konačnici platiti cijenu. Jer te sankcije e, za više dužnosnike i časnike neće e, biti velik problem. Zapravo najveću cijenu platit će obični ljudi. Evo, opet dao sam vam svoje vlastito mišljenje. Ja samo komentiram mogućnosti koje postoje. Hvala lijepa. Prije nego što se javiš, eh, htjeli ste dotaknuti druge države, Filipine, Kambođa, da. Vezano uz ovo pitanje, da znamo kako se stvari odvijaju vezano u sporazum iz Kotonua. Znamo isto tako da imamo članak 96. E, gdje se zapravo predviđaju sankcije nakon kršenja sporazuma. Međutim, i mi i komisija e, imat ćemo sve veće i veće poteškoće da se to uzme kao osnova za sva naša djelovanja i da objasnimo naše legitimno djelovanje. Pa ne mogu nekome reći da ćemo to učiniti kao u Nigeru, e, zato što je višekratno došlo do e, preuzimanja dvojne hunte, a ako drugih država to nećemo učiniti. E, jedan monopol nad dakle, snagom i isto tako, isto tako genocid nad narodom, to je ipak kompetencija države kad je riječ o, vojnim snagama. Kotonu kaže da trebamo se baviti realnom politikom, ali onda moramo prilagoditi i naše tekstove. To vrijedi za ovaj slučaj, ali to vrijedi i za načelo diferencijacije. Jer inače i u suprotnom ćemo imati samo Eh, određeni igrokazi zastarjele eh, političke strukture, ako činimo suprotno onog što je zamišljeno, to nije dobro. Da, kontradiktornost, eh, dvostruki razgovori, to bi zaista velik dio područja gdje bismo imali različite politike u primjeni. Evo, da se onda osvrnite i na Kambodžu i Filipine. Što se tiče Kambođe, izbori su održani i svi smo bili usredotočeni na same izbore i na činjenicu da ovi izbori ne smatramo ih e, demokratskim izborima. E, opozicija je uhićena, odnosno predstavnici opozicije uhićeni, mislim da mogu kazati da je prije nekoliko dana vrlo aktualno. Oni su pušteni iz zatvora, svi predstavnici, osim samih e, predsjednika stranaka protiv kojih se zaista vode postupci sa ozbiljnim osudama. Imamo rezultat e, izbora, isto tako kao Europska unija, smatramo da e, novi izbori ne daju jamstvo demokratskih tokova, e, niti može dobiti našu potporu, što znači države članice i mi zaustavili smo potporu izbornom procesu. U isto vrijeme mi u Europskoj komisiji e, zaustavili smo privremeno plaćanja iz proračuna i potpore sve dok se ne e, prouče sam utjecaj na političku situaciju, a koja e, utječe na suradnju između nas i Kambođe. Vječnici zaduženi za e, isto tako razvoj analizirali su u kolovozu situaciju, a isto tako i veljeposlanici koji se nalaze na licu mjesta, koji su nam poslali svoje mišljenje, te isto tako i suradnja koja je bila na usluzi narodu i da li se može nastaviti i isto tako e, ovo je e, obustavljeno. Jedan izuzetak proučavamo još e, situaciju na području decentralizacije ovlasti. Još uvijek e, postoji barem u mm, mm, u europskim institucijama dvojbe oko toga da li je to ta decentralizacija jest e, utjecala na političku situaciju ili ne. S obzirom na činjenicu da postoje isto tako i izbori na lokalnoj razini koji e, imaju svoj e, izravan utjecaj kroz e, same izbore dakle odgađanje bilo kakve pomoći u ovom predizbornom procesu dakle, pomoći više ne pružamo i isto tako možemo nastaviti suradnju u području obrazovanja, razvoja, e, ribarstvo, e, upravljanje javnim financijama, reforma opće administracije. Nastavit ćemo suradnju, ali ne e, dakle u području decentralizacije. Osim Dozvolite da to ovako iskažem. Izuzetno teška e, su odnosi sa ovom državom i imamo izuzetno dobru suradnju sa upravom, dakle Ministarstvo financija, Ministarstvo obrazovanja i sa ključnim ministrima koji se bave pitanjima socijalnih reforma zadnjih godina, dakle u području obrazovanja, a isto tako i u ruralnom razvoju u budućnosti e, napreci su bili vrlo značajni i spektakularni. Problemi u Kambođi koji nas zabrinjavaju naravno jest povećani utjecaj Kine u ovoj državi, u ovom dijelu e, grabeš nad poljoprivrednim zemljištem, E, dio zemlje je prodan privatnim upraviteljima iz raznih država i to je jedan zaista težak problem. Znamo da u kontekstu ASEANA Kambođa je vrlo bliska Kini i možda jedan od najboljih relea u ovom dijelu svijeta kada je riječ o kineskom utjecaju. Toliko o Kambođi i situaciji i odnosima s Kambođom. Što se tiče samih e, sam zaštite ljudskih prava, e, naše e, je zapravo zabrinutost ide u smjeru izvršavanja demokratskih prava, isto tako sažimanja ovih prava, negoli sama ljudska prava kao takva per se. 10, 15, 20 drugih država možete e, imenovati u ovom trenutku koje imaju zaista velikih poteškoća sa izvršavanjem obaveza prema ljudskim pravima. Kambođa nije od tih i to je upravo situacija u kakvoj se nalazimo u odnosima s Kambođom. Evo, bilo koja pitanja ću odgovoriti. Možda nešto još o Filipinima. Velika je to glavobolja kada je o Filipinima, da situacija e, sa ljudskim pravima je daleko lošija nego li u Kambođi. Mislimo da imamo 44 e, osoba je e, ubijeno na ulicama Manile i nekim drugim gradovima na Filipinima to je zaista taj rat e, koji je predsjednik Duterte vodi protiv e, dro, da, narkokartela i droge, a isto tako europske institucije e, su spomenute i jedna je pri tome jako snažno naznačena se i dakle ne samo da se usredotoči na europske članice i sve ono što mi pokušavamo poduzeti kad je riječ o E, proračunskim sredstvima prijeti da će zaustaviti u cijelosti suradnje, a e, svi incidenti neće vas time opterećivati koje smo imali sa predsjednikom Duterteom, a kad je riječ o e, odnosima sa Europskom unijom u njegovoj državi. Što se tiče samih tematskih cjelina, jako su važne za same Filipince, ali su izuzetno važne jednako tako i za Europu i ostatak svijeta. Prije svega kad je riječ o, o potpore da isto tako i sva nastojanja koja se čine i koja treba učiniti kako bi se e, muslimanska zajednica e, na neki način našla u situaciji gdje to bio dio međunarodnog terorizma u kojem je utjecaj imao i Gaddafi i redutirao e, svoje članove. Situacija je danas ipak bolja. Također vidjeli smo i Davao i na nekim drugim mjestima da se iskra može opet zapaliti. Stoga zaista želimo poduprijeti vladu u ovom segmentu djelovanja. Filipini su zemlja koja će e, proizaći i odrasti uz našu pomoć. To je vjerojatno po posljednji puta da smo posvetili jednaku veliku financijsku omotnicu, e, dakle smanjena je omotnica, e, upravo zbog smanjenog korištenja naših fondova. Nismo mi blokirali, već je to učinio Duterte još uvijek je susredstvo blokirane, ali postoje ipak pozitivni signali da ćemo moći nastaviti s našim radom. Interesantni e, događaj kad je riječ e, o ravnopravnom pristupu zakonskim dakle razinama radimo sa vladom nastojimo i poboljšati našu suradnju u području zdravstva e, s time da podupiremo sve one inicijative vezano uz ovisnike o drogi, te isto tako rehabilitacijskom procesu. To je nešto što e, nudimo i nešto što želimo da se provodi. Da li imate pitanje vezano uz Filipine? Gospodin Schaffhauser. Ja bih sa svoje strane se osvrnuti na Filipine. Na prvom mjestu želim kazati da zapravo nemam povjerenja u diplomaciju, niti u e, očuvanje ljudskih prava, jer vidimo što SAD čini kad je reč o Kini, kad je reč o vanjskoj politici, interesi su to, međutim oni moraju biti u skladu sa poštivanjem ljudskih prava. Međutim, vrlo često je to kolonijalna politika koja ugrožava suverenost države. E, moramo pratiti pokrete ili preuzeti odgovornost te dovesti do puča u državi koji će dovesti u konačnici do stabilizacije. A svakako poboljšati stvari, to je moguće. Dosta dobro poznajem Filipine dva puta godišnje, putujem na Filipine od kraja Markesovog režima čest sam gost, a isto tako pratio sam demokratske promjene, imam mnoge prijatelje i vrlo dobro poznajem ovu državu. Iako smo strogi prema predsjedniku Duarte, ona situacija koja nas na snazi e, pokazuje da imamo daleko veću razinu sigurnosti u Manili. U Manili možete kročiti poput ulicama Pariza. Dakle, stvari su se unaprijedile, a što se tiče pristupu zdravstvenim uslugama, obrazovanja, puno toga je činjeno, studije besplatan, i tako dalje. No, moramo isto tako kazati, ako nećemo imati radikalna rješenja, e, da li ćemo imati bolju situaciju ili situaciju usporedivu sa Kolumbijom ili sa Meksikom. No, ja bih ipak molio da se malo nijansira kada ipak e, dajemo te usporede Filipini, uspoređivati sa Meksikom ili sa Kolumbijom, Filipini su izuzetno e, problematična država i rano je bilo riječi kada e, se spominjala problematika droge. A isto tako svakako je problematika svih onih država koje još uvijek imaju smrtnu kaznu. Smrtna kazna se izriče protiv onih e, koji e, su e, se predozirali to je smrtna kazna. Osim toga moramo vidjeti sve ono pozitivno što se događa na Filipinima. u stanovništvu možemo kazati ima dosta pozitivnih e, pomaka. To je dovelo i do poboljšane sigurnosne situacije u cijeloj državi. Čali. Evo vrlo kratko ću samo istaknuti sljedeće. Ne mogu se složiti sa jednom izjavom kolege Schaffhausera. Ja sam još uvijek za e, dakle politiku, vanjsku politiku baziranu na ljudskim pravima i za tajnu diplomaciju. Mi ne znamo koliko ljudi ubijeno, ne znamo koliko kritičnih situacija e, je bilo spriječeno. To se ne može ni na koji način sagledati u svoj, svojoj cjelini. Kina ne dozvoljava javnu kritiku koje bi bilo upućena prema Kini. Ali postoje dijalog e, između komisije i Kine kada je riječ o ljudskim pravima i rečeno mi je da jedan od rezultata ovog dijaloga bio taj da je Kina mm, uvela i prihvatila jednu e, drugu e, razinu pravosuđa, dakle svi oni koji su osuđeni u prvostupanjskom postupku i zahvaljujući intervenciji Europske unije uspjeli smo da vlasti ipak imaju i dakle drugostupanjsko tijelo koje odlučuje. Dakle, prvostupanjske presude prelaze onda u, na drugostupanjsku koje su često oslobađani ljudi što vjerujem da svaki ljudski život je zavrijedio da dobije jedan takav mogućnost obrane na e, drugom stupnju. No, e, svakako to je dugoročni projekt, to je nešto što je teško, ali svakako trebamo to imati. Ja sam jedan put bila u Moskvi za vrijeme sovjetskih vremena i e, to je bilo u Rusiji, bilo slično. Izvolite. Ja Želim postaviti pitanje o jednom instrumentu koji mi kao parlamentarci koristimo, a to su hitna pitanja kad imam plenarne sjednice. Imali smo hitna pitanja po pitanju Mijanmara, Filipina i tako dalje. Kako je vaše iskustvo o, sa ishodom tih hitnih pitanja? Da li se to, da li se to odražava na, u zemljama? Je li to korisno oruđe? To su te urgencije. E, imali smo političke komentare, ali možete izabrati tko će odgovoriti. Ja mislim da postoji jedan problem, a to je kakva vrsta e, diplomacije želite eh, upotrijebiti. Jedno je tajna diplomacija, a to je kad govorimo o ljudskim pravima. Ja sam, moje prvo mjesto je bilo u Vijetnamu. 96. smo imali jednu jako dugačak opis političkih eh, zatvorenika. Razgovarali smo sa vladom, sa nevladim udrugama, pa belgijancima, francuzima, svima koji su bili u to vrijeme prisutni u zemlji. To je bilo jako korisno i jako učinkovito a drugo je javna diplomacija kad se radi o ljudskim pravima, a to je ono što radi Europski parlament i drugi. Vijeće ministara, to je ono što se kaže o situaciji javno, o situaciji s ljudskim pravima u određenoj zemlji i to postaje vrlo jako osjetljivo političko pitanje i na to uvijek postoje primjedbe jer e, vlade se uvrijede, smatraju se žrtvama Ujedinjenih naroda i drugih da rezula, rezolucija Europskog parlamenta i stajališta Europske unije u, u kontekstu e, konteksta ljudskih prava su jako vrijedne i partneri zemlje ih jako dobro promatruju i imaju učinak u smislu pritiska koji se time e, postiže, ali njima treba upravljati lokalno i to to izaziva trošak, to podrazumijeva trošak. Mi na licu mjesta imamo veleposlanike koji se te bave, ali ne smijemo podcjenjivati e, politički učinak ovakvih e, rezolucija, hitnih rezolucija o kojima e, se govori. Da, ja zaista mislim da na Filipinima, ako mogu to samo podijeliti, imali imamo jako velike gospodarske interese. E, e, sreo sam se u Manili sa lokalnim veleposlanikom Europske unije i to je na mene ostavilo dojam. Oni jako gorljivo se bore za normalizaciju odnosa sa Filipinima i to je nešto što moramo imati na umu jer se radi o velikim ulaganjima koja postoje u toj zemlji. A radi se o evropskim ulaganjima jer postupno ta ulaganja mm, bi mogla zamijeniti kineska ulaganja. A to je onda za sve nas problem, zar ne? U redu, mislim da smo vas na, u vrućoj fotelji držali gotovo sat i pol, ako ne više. Znači, od vas smo dobili ono što smo htjeli danas popodne i drago nam je da smo čuli o, ovim pitanjima bilateralne suradnje sa zemljama u jugoističnoj e, Aziji jer o tim stvarima dobivamo pisma i pitaju nas ljudi o čem se tu radi, ali vi ste nam sada dali neke jako dobre odgovore Mislim da će se te rasprave nastaviti, ali želim u ovom trenutku zahvaliti što ste bili s nama za ove dvije točke na dnevnom redu i veselimo se suradnji s vama u budućnosti. Želite još nešto reći? Da, želio bih zahvaliti sve one koji su nam pružili podršku našem timu, koji nisu mogli doći da e, s vama o tome rasprave. Hvala vam još jednom. Doviđenja we go on U redu, sada idemo na našu zadnju točku prije sastanka koordinatora, to je točka 15. E, e, Svjetska trgovinska organizacija, daljnje djelovanje, e, odbor INTE je podnio izvješće o budućnosti VTO-a. To je globalno međunarodno tijelo koje prati pravila međunarodne organizacije, međunarodne trgovine. Razvija se i postoje već određeni broj godina i trenutno je pod pritiskom z, e, tom kritike predsjednika Trumpa i njegove administracije je li to oslabilo svjetsku trgovinsku organizaciju i njih e, mogućnost da pomogne trećim svijetima? Lola je ovdje koja će to pojasniti. E, hvala Linda. Prvo naglasit ću važnost našega e, odbora i mišljenja našeg odbora o tome. To je jako važno za budućnost svjetske trgovinske organizacije. Mi znamo da trgovina i razvoj su blisko povezani. Trgovina uvijek ima učinka na razvoj. Kao što kao izvjestiteljica ovom, po ovom mišljenju vrlo je važno da ovaj odbor i inte odbor jako posvete tome pažnju. Moramo se pozabaviti ugovorom o funkcioniranju Europske unije i čelu ko koherentnosti i konzistencije između razvoja drugih politika. E, trgovina neće samo po sebi umanjiti nejednakosti, zapravo e, suprotno je točno. Ako trgovina ne funkcionira kako treba, to može imati jako velik i negativan učinak na život žena i na razvoj. E, Svjetska trgovinska organizacija je multilateralni forum koja postavlja standarde za svjetsku trgovinu i zato moramo pokušati demokratizirati svjetsku trgovinsku organizaciju kako bi on postao forumom u kojem će se svi glasovi čuti. Moramo također imati agendu trgovine koja će se temeljiti na poštenoj trgovini koja omogućava razvoj mm, eh, ljudskih prava, zaštite okoliša tako i treba uzeti u obzir eh, potrebe trećih zemalja i zemalja sa manjim prihodima. Da svjetska trgovinska organizacija mora također prepoznati koja je uloga trgovine u udovoljavanju eh, dugoročnim održivom razvoju. Pariški e, sporazum je osnov na kojem se treba držati. Bilateralni, multilateralni sporazumi mogu voditi do političke fragmentacije kao i fragmentacije trgovine, a to potkopava e, demokratske forume koji bi trebali nadgledati svjetsku trgovinu i stoga Evropska unija i države članice moraju povećati svoja nastojanja e, za poboljšanje veće demokratizacije svjetske trgovinske organizacije koja mora biti transparentna u svom djelovanju. I u toj organizaciji trebaju se više e, angažirati parlament, tarci to su osnovna pitanja koja ćemo postaviti u našem nacrtu e, našeg mišljenja i nadam se da ćemo s njime uspjeti. Hvala, ovo je bilo kratko i jezgrovito. Gospodin a onda gospodin Norbert Reuser i onda gospodin Schaffhauser. Izvolite. Htio sam se zahvaliti na ovom mišljenju mislim da reforma Svjetske trgovinske organizacije u budućnosti će imati velik utjecaj na razvojnu politiku. Znamo da od, još od Sjetla vodi se rasprava, a mi kao parlamentarno izaslanstvo bili smo u Sjetlu gdje je zapravo krenuo početak i gdje smo imali nulti rezultat s američke strane kao početni ishodišni rezultat. Što se tiče osnivanja parlamentarne konferencije, to je bio važan korak, a sa gospođom Pribac, tada smo ovo sastavili i mogu se sjetiti da je Mann imala značajnu ulogu. Sve ovo dobro se razvije i upravo u zemljama u razvoju jako je važno da i zastupnici budu uključeni u samu raspravu o trgovini da svakako i zastupnici budu obrazovani u tom pogledu, jer oni e, kao opozicijske snage moraju odigrati značajnu ulogu. Vlade su često uključene u teško e, teške ugovore koje nije lako ne ispuniti. Stoga e, moramo ukazati na to što to propuštaju sami potrošači ako ne sudjelujemo u svim ovim točkama vidjeli smo da i u raspravama o Dohi, kad je riječ o olakšanju trgovinskih sporazuma, isto tako i olakšavanje trgovinskih prepreka, u budućnosti treba dobiti i financijsku potporu i u kadrovsku potporu u dakle, zemljama o razvoju. Izuzetno je visoka stopa korupcije koja od do dole zapravo je uključena u taj nelegalni vrednosti lanaca i zbog toga dolazi do zaista velikih poteškoća u zemljama u razvoju. Također sam mišljenja da i sama pitanja oko e, sporova u trgovinskom pogledu e, mogu odigrati značajnu ulogu i zbog toga e, očekujemo od komisije da Aid for Trade kao krilatica koja je zapravo bila i na dnevnom redu Dohe, Aid for Trade svakako bude uključena i tu moramo učiniti i određene korake u smjeru e, dakle, održi, e, dakle, ciljeva državog razvoja. Sami ciljevi državog razvoja to omogućuje pak e, čistu vodu, čiste prehrambene proizvode, a isto tako i oni najsiromašniji od najsiromašnijih trebaju upravo i prehranu i vodu. To su jedno i prioriteti koje moramo postaviti. U konačnici tematika poljoprivrede kao trećeg stupa za nas je izuzetno značajna jer svakako povoljni prehrambeni, visokovrijedni prehrambeni proizvodi koje mogu nabaviti po prihvatljivim cijenama. Mm, vidio sam jednu karikaturu nedogu koja prikazuje gdje afrička poljoprivrednica eh, je mm, htjela prodati jedan paradajz za jedan euro, a europska e, košarica sa 50 e, dakle 50 e, proizvoda isto tako jedan euro. Tu vidimo u čemu se nalazimo i u kojoj smo situaciji, a i odgovor na pitanje kako unaprijediti ove odnose koji bi za sve nas doveli do ovog multilateralnog pristupa i gospodin Lighthäuser u Buenos Airesu nam je ukazao na to, a što znači da je potrebno reformirati određene segmente. Mi kao Europski parlament to podupiremo i želim se zahvaliti izvjestiteljici, zahvaliti joj što je upravo razvojnu politiku stavila u središte, e, te isto tako se suglasiti sa e, ovim što je izneseno u samom izvješću i da ide u pravom smjeru. Hvala vam lijepa. No, uh, uh, Hvala. Rado bih rekao nekoliko riječi o mišljenju u ime svog kolege Uklika koji nažalost ne može danas biti s nama mišljenje naglašava važnost Svjetske trgovinske organizacije i njezinom funkcioniranju kao forum za plat, ili platformu za e, osim pitanjima e, globalne trgovine. E, poštena trgovina može jako doprinijeti promociji gospodarskog rasta i socijalnog blagostanja i stoga moramo nastojati uspostaviti sistem koji će biti od koristi svime trenutno dvije trećine članova svjetske trgovinske organizacije su zemlje u razvoju što omogućava tranzicionim gospodarstvima i tim zemljama da se, odnos, da se oslanjaju na trgovinu i e, nastojenje da se postigne razvoj. Iz toga svjetska trgovina trgovinska e, organizacija i njezine e, članice u razvoju moraju odnositi o svojoj ulozi i moraju reći kako liberalizirati za te trgovinu, a ne smije se od njih tražiti da e, rade više nego što mogu obzirom na svoju razinu razvoja. Osim toga, to e, treba biti mišljenje koje će zaključiti da treba postići sporazum o olakšavanju e, trgovine, a to je inativni pristup za najmanje razvijene zemlje koje imaju koristi od specijalnog tretmana i posebnih mjera koje će biti e, skrojene po, po njihovim kapacitetima kako bi sporazume mogli implementirati. Svjetska trgovinska organizacija može uvelike doprinijeti postizanju ciljeva održavog razvoja kao što je smanjenje siromaštva, E, obrazovanje, zdravstvo, e, tako što će spodrupiti reforme e, trgovine. A osim toga, Svjetska trgovina organizacija koja ima multilateralni okvir može odigrati vrlo važnu ulogu u postizanju fleksibilnosti E, pri postizanju obaveze iz Pariškog sporazuma. Osim toga, kako bi se povećala transparentnost ove organizacije i kako bi se ojačala i zajamčila demokratska e, legitimnost globalne trgovine, moramo nastojati inzistirati na snažnoj i e, učinkovitoj parlamentarnoj dimenziji svjetske trgovinske organizacije. Također trebate se i sami nastaviti angažirati u prijedlozima da se reformira svjetska trgovinska organizacija i njezin sustav kako bi e, se doprinijelo njihovoj njezinoj učinkovitosti i transparentnosti. I na kraju zahvaljujemo Loli da mi kao odbor e, izlazimo s ovim mišljenjem. Hvala. A sada gospodin Schaffhauser. Hvala gospođo predsjedateljice. Ja se slažem sa svime što smo do sada čuli, ali mislim da bismo trebali razmisliti je li u, e, u redu govoriti o pres odsustu komisije koji je govorio o predsjedniku Sjedinjenih država, a taj predsjednik očito nije e, poklonik slušanja e, ljudi. Ono što je jako pozitivno, ono što sam sad rekao je da tijelo koje može govoriti u ime 20 morica, odnosno koje predstavlja europsko mišljenje, je uspjelo da sa e, za američkim predsjednikom ništa ne bude sigurno, ništa nije zapečačeno. Eto, to je najvažnije jer e, ja to kažem zato što su vremena teška i des règlements différents de a što se tiče isto tako i pomerbe između Svjetske trgovinske organizacije, sedam e, sudaca e, Ostalo je sedam sudaca, četiri, tri sudca nisu potvrđena, ako će SAD biti protiv e, svega i protiv e, produžavanja mandata četvrtog e, suca, onda niti ova instanca u Svjetskoj teronskoj organizaciji ne može djelovati, ali to je možda i najveće postignuće multilateralizma, multilateralni sustav koji bi postojao bez e, dakle ovih segmenata presuda nije moguće Možemo žaliti što postoje bilateralne sporazume, međutim e, postoje isto tako i kritična masa koja želi napredak e, multilateralnosti i blokirati sve skupa cijeli proces e, sama proces iz Dohe koji je dao mršave rezultate, a isto tako raspodjela genetičkih lijekova u zemljama u razvoju. Sve je blokirano. Ako nemamo ništa bolje, onda smo ovisni o bilateralnim sporazumima. To je činjenica. Ako, dakle, e, sama sudska instanca svjetske trgovinske organizacije ne može više odlučivati e, i ni presuđivati, onda zaista moramo promišljati o svemu i vidjeti što će se to događati e, sa svim onim e, gospodarskim partnerstvima e, koji se e, obuhvaćeni sporazumom presuda koja se očekuje koje su dakle uputile države u razvoju postoji samo jedna jedina nada da će Europa učiniti iskorak kritična je to masa koja može nešto učiniti. Gospodin Schaffhauser. Pa Hvala vam lijepa. Ja bih e, želio naglasiti tri stvari. Prvo, da se ne radi o međunarodnom e, tijelu poput UN-a i da e, se radi o lobiranju za međunarodnu trgovinu, nešto je to što je bilo dobro za Sjedinjene države nakon politike gospodarske dominacije i kad je to prestalo biti korisno, Trump je uvidio da će Kina postati e, vodeći partner, a da će se gomilati deficit e, Sjedinjenih država. I zapravo je odlučio e, svjetsku trgovinsku organizaciju onemogućiti u djelovanju i Mm. Svjetska trgovinska organizacija je privatna lobistička organizacija koja ima status međunarodne organizacije, a jedinstveno tržište i jedinstvena valuta zapravo ja, e, jačaju jake, a slabe one koji su i onako slabi. I oni e, članovi e, eurozone koji e, su e, zapravo sada imamo situaciju nekih istočnoeuropskih država koje su odlučile da ne žele više slabljenje jer ponavljam jaki postaju jači a slabi slabiji 1948. godine e, razumjelo se da e, su deficiti loši za održivo e, za održivu trgovinu i da mogu podrivati suverenitet država. I mislim da ovakav model kakav sad imamo nije održiv njemački deficit je struko veći nego kineski ako gledamo višak po stanovniku. Ako se Trump okrene protiv Njemačke, ne Europe nego Njemačke, ima pravo jer Njemački je e, model samoubilački i želimo li e, graditi Europu na takvom modelu, to nije dobro jer će to eksplodirati. I ili ćete imati euro i financijske transfere ili ćete se odreći eura. A u tome Njemačka može izgubiti 800 milijuna e, eura. Evo, no, no, e, ubirete prstom u krivu osobu, on nije Njemac. On je pan-europejac. I već dugo razgovaramo sa međunarodnim i e, paneuropskim organizacijama koje zapravo u glavi imaju potpuno drugačiji gospodarski model. Suradnja je uvijek bila na prvom mjestu i važnija od e, tržišnog natjecanja, ali to više ne funkcionira, nema više solidarnosti. now Gospodin Marcellesi sada koji nije e, talijan, Hvala lijepa. Mislim da je moguće e, postići više i da treba imati na umu da neke stvari mogu biti pozitivne i negativne, da treba to razmatrati od slučaja do slučaja a pogotovo o, e, što se tiče siromaštva i utjecaja na okoliš. Važno je podržati multilateralizam, a što je ostalo za posljednju rundu e, sporazuma. Važno je i podržati demokratizaciju VTO-a a trenutno je to institucija koja vjerojatno nije dovoljno transparentna i e, treba obratiti pozornost na hijerarhiju standarda. Ono što je e, važno nije trgovina sama po sebi, nego bolji život građana. Ono što je važnije od trgovine je agenda za 2030. i Pariški sporazum imamo sporazume koji su suprotni Pariškom i neki alati trebali bi nam pomoći e, postići veću socijalnu pravdu. Da bismo znali prepoznati diskriminaciju određenih proizvoda, što bi nam trebalo omogućiti da se prilagodi e, ugljični otisak i smatramo da Svjetska trgovinska organizacija e, treba promijeniti politiku u tekstilnom sektoru. A ona zapravo e, koristi e, načela i oslanja se na načela predostrožnosti i mislim da bi trebalo razmotiti per i klimatske promjene zajedno. Imamo više prijedloga, ali Pariški e, sporazum je ključan i ne smijemo ga gubiti iz vida smatramo da je najvažnije e, e, dakle, e, osigurati normalan život u okviru koji je moguć. Oprostite, imamo ljude iz komisije koji čekaju vrlo strpljivo na svoj red gospodin Litkovski i gospodin Axel Pujan Neuf. Gospodin Litkovski, eh, opća uprava za trgovinu. Samo nekoliko općih komentara pa i nekoliko konkretnih. Što se tiče ove posljednje intervencije, ja ću ponoviti i to vrlo snažno da je vrlo točno da trgovina nije sama sebi ciljem i da je e, to nešto što proizlazi i e, iz sporazuma o svjetskoj trgovinskoj e, organizaciji, a kojem bi cilj trebao biti postignuće razvoja. I u tom kontekstu važno je znati da organizacija upravo se suočila s najvećim izazovom i krizom od svog osnutka, a oni koji će biti najpogođeni su njezini najslabiji i najsiromašniji članovi. I zato je iznimno važno da ova inicijativa napreduje i da se ova kriza e, okonča i nadiđe. Mi smo neke od ovih ideja već raspravili i podijelili s parlamentom i državama članicama. Govorili smo o nagodbama, odnosno rješavanju sporova, zatim o monetarnoj strani i tako dalje. E, dakle, e, mi bismo trebali napredovati e, po tim pitanjima i više tu konkretnih komentara koji se odnose na liberalizaciju trgovine i na cilj svjetske trgovinske organizacije koja treba podržavati razvoj svojih članova. U povijesti organizacije i GATA, općeg sporazuma o tarifama i trgovini, koji je prethodio e, svjetskoj trgovinskoj, je e, također e, bilo riječi o pozitivnom učinku na razvoj država i na to da će sporazumi riješiti bijede e, milijune ljudi. Dakle, to je trebao biti učinak. A druga stvar koja se odnosi na bilateralne i multilateralne trgovinske sporazume je da svi ovi sporazumi su e, u okviru e, svjetske trgovinske organizacije koja omogućuje članovima da e, poduzimaju inicijative i imaju pozitivan učinak na poticanje gospodarskog i društvenog razvoja uspostavom pravila koja u određenom trenutku u budućnosti mogu E, biti korisna i za multilateralnost. E, I podsjećam na e, multilateralne pregovore o zaštiti okoliša i konačno što se SDG-a tiče podržavamo važnost osiguravanja postignuća SDG-a što stoji u dokumentu, odnosno stoji da je komisija e, pripravna na modernizaciju i da svjetska trgovinska e, može dati svoj doprinos e, kao i ostale la područja i e, svi članovi e, Svjetske trgovinske organizacije e, priznaju važnost ovih pregovora i žele eliminirati subvencije koje su za ribarstvo, a koje su štetne. Ja radim u Defku, a želim se nastaviti na e, ovu raspravu i podsjetiti da je komisija e, komunicirala e, određene zaključke i mislim da je to važno zato što uviđamo važnost koju ima Aid for Trade ne samo e, zbog e, značaja e, bilateralne ili multilateralne trgovine, već i zbog globalizacije i internacionalizacije. Želimo veću učinkovitost, želimo bolju koncentraciju na Aid for Trade i bolje odnose između trgovine i ulaganja E, radi diversifikacije gospodarstava. Mislim da je važno reći i da ste spomenuli e, olakšavanje i omogućivanje trgovine što treba vrlo ozbiljno uzeti jer u 2014. godini e, je komisija obećala 400 milijuna za sporazume koji tek trebaju stupiti na snagu i omogućivanje e, trgovine način je da se osigura da određeni dijelovi pučanstva koji žive recimo bliže granicama mogu neometano poslovati e, s ljudima e, na drugoj strani granice, ali isto tako e, su takvi sporazumi potrebni i Africi. Hvala lijepo. Thank you. Back to Lola for final comments. Hvala lijepa. Lola, izvoli. Evo, ono što ovdje čujem zapravo govori da smo svi na istom tragu, što, čime sam ja zadovoljna, jer mislim da ćemo e, tako još e, snažnju poruku poslati komisiji. Samo još da pronađem gdje sam pribilježila rok za amandmane 30. rujna u podne. A za danas zaključujemo. Za pet minuta počinje sastanak koordinatora. Hvala lijepa. Oni koji ne trebaju ostati, ne moraju.